So, colleagues, I think we should... Poštovani kolege i kolegice, morali bi nastaviti. Michele. <laughs> we want to start. Okay. So, I want to switch. Moramo početi. Nastavljam na njemačkom. Nastavit ćemo s radom odbora nakon stanke za ručak. Došli smo do 16. točke dnevnog reda, razmjena mišljenja sa IMO, Međunarodnom pomorskom e, organizacijom. Pozdravljamo glavnog tajnika gospodina Lima i direktora odjela za pomorski okoliš gospodina Jamadu. Hvala vam što ste nam došli. Možete li čuti prijevod? Odbor za promet i turizam jako vam je zahvalan na tomu što ste nam poklonili svoje vrijeme i što ćete nam objasniti aktivnosti i MOA. Pomorski promet je jako važan glede klimatskih promjena i emisija CO2, iako svi modaliteti prometa moraju dati svoj doprinos smanjenju emisija. Pozdravljamo napor pomorskog sektora da se postave ciljevi za smanjenje stakleničkih plinova. Dakako, isti uvjeti se primjenjuju na sve sektore i uvjeti vrijede za sve nastojanja Europske unije trebaju biti uzeta u obzir i u kontekstu djelovanja IMO-a. Vjerujem da suradnja parlamenta IMO-a i ovog odbora treba biti pojačana. Daću vam sada riječ na 15 minuta, a nakon toga će zastupnici postavljati pitanja. Gospodin Lim će započeti i održati uvodno izlaganje u trajanju od 5 minuta. Nakon toga će gospodin Yamada govoriti 10 minuta. Gospodine Lim, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Dobio sam 5 minuta, ali ja bih prepustio veći broj minuta svom kolegi, tako da bih volio završiti u roku 3 minute. Moram reći da mi je velika čast što sam danas s vama, a želim vam i čestitati na reizboru i izboru. Želim također od srca zahvaliti na konstruktivnom dijalogu koji vodi i MO i parlamenti koji traje već nekoliko godina. Veselim se i budućoj bliskoj suradnji. Radim na pitanjima sigurnosti i zaštite okoliša, ali u novije vrijeme sve češće smo preplavljeni tematikom okoliša i klimatskih promjena. To u stvari predstavlja najviši prioritet za IMO. Zaista sam sretan zbog toga što sam imao uspješnu suradnju sa zastupnicima i zastupnicama Europskog parlamenta. Imamo 174 članice. Neki kažu da se napredak ostvaruje polako, ali sve se članice jako trude kako bismo imali brže i učinkovitije odlučivanje. Kada je riječ o klimi, imamo dva glavna pitanja. Prvo je učinkovitost motora, a drugo pitanje se tiče optimizacije brzine. Jednako tako radimo na istraživanju i razvoju budućeg pogonskog goriva. Veći naglasak sada stavljamo na budućnost energenata i to za nas predstavlja važno područje. Uz sve to Blisko surađujemo s EU i s Europskom komisijom. I to mm, zato jer dijelimo iste ciljeve. Moramo stoga surađivati i jedni druge podržavati. Ja osobno želim doprinijeti i dati sve od sebe kako bih olakšao suradnju i kako bih doprinjeo tomu da se rješavaju okolišna pitanja, posebno klimatske promjene. To je ključno pitanje, globalno i humanitarno pitanje. Zbog toga o tome želimo razmišljati i osmisliti filozofiju ili doktrinu koja će biti ugrađena u napretke koje sada ostvarujemo. Zaključno, želim pozvati Europski parlament na nastavak suradnje i na podršku nastojanjima IMO-a. Mi ćemo dati sve od sebe da postavimo mudar i dobar globalni standard s jednakim uvjetima za sve. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala vama, gospodine Lim na uvodnim riječima. A sada dajem riječ gospodinu Jamadi. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja bih se nadovezao kratko sa nekim dodatnim pojedinostima. IMO je specijalizirana UN-ova agencija za globalno uređivanje pomorske sigurnosti i pomorskog okoliša. IMO je osmislio 50 obvezujućih međunarodnih instrumenata koji se tiču pomorskog prometa, njegove sigurnosti, onečišćenja i sl. Uz to radimo na amandmanima koji će stupiti na snagu za godinu i pol nakon prešutnog postupka. To bi bilo nešto o radu IMO-a. Što se tiče skupštine, ona predstavlja najvažnije tijelo IMO-a sa više od 170 članica i održava se jednom u tri godine. Vijeće se sastaje dva puta godišnje, a imamo 40 članova vijeća. ih dolazi iz država članica EU-a. I naravno da države članice u imo imaju snažnu ulogu i to uvijek. A sada ću govoriti o konvenciji MARPOL. To je temeljna konvencija koja se tiče sprječavanja onečišćenja svega što dolazi sa brodova Govorim o nafti, o kemikalijama i drugim štetnim tvarima, posebno o otpadu. To je regulirano petim prilogom uz konvenciju, a regulirano je i pitanje plastike. Plastika je u petom prilogu zabranjena, a želimo to i dodatno pojačati. A sada nešto o šestom prilogu, gdje želimo spriječiti atmosfersko onečišćivanje s brodova. To je vrlo važan prilog. Možda vam je već poznato to da IMO 2020 treba za cilj postaviti smanjenje ispusta sumpora sa prethodnih 3,5% na 0,5% ograničenja unutar goriva. Jednako tako cilj nam je zabraniti prijevoz bilo kakvog goriva koje u svom sastavu sumpora prelazi postavljenu granicu. Isto vrijedi i za dušikove okside. Uveli smo i pravila vezana uz EEDI indeks koji je obvezujući tiče se energetske učinkovitosti. Krenuli smo sa postupnim pristupom i od ove godine želimo smanjenje EEDI indeksa za 20%, a od 2025. smanjenje od 30%. Kao što vam je poznato, postoji naša početna strategija na temelju koje moramo raditi na navedenim smanjenjima u travnju očekujemo usvajanje dodatnih amandmana koji se odnose na prilog šesti konvencije Marpol kako bismo ubrzali treću fazu smanjenja koja se tiče razdoblja nakon 2025. godine gdje ćemo sa 30 prijeći na 50%. Ovdje možete vidjeti vizualni prikaz strategije za smanjenje stakleničkih plinova i MOA. Najvažnije je primijetiti da ćemo od 2030. godine smanjiti utjecaj na klimatske promjene za 40% i za e, e, brodove trenutno u plovidbi i buduće. Isto tako, kao normu smo postavili smanjenje od 20%. Do 2050. godine emisije stakleničkih plinova s brodova moraju biti smanjenje za 50% u usporedbi sa 2008. godinom. Ono što vidite označeno plavom bojom je business as usual, ali možete vidjeti i e, liniju koja se odnosi na smanjenje od 50%. Za brodove je postavljen cilj dekarbonizacije i to nam je ambicija koju smo postavili strategijom. Ovdje vidite još jedan vizualni prikaz koji se tiče inicijalne strategije. 2008. godine vidimo 950 milijuna tona, što želimo svesti na manje od 400 milijuna tona do 2050. godine. Iscrtkanom linijom je prikazan sustav kakav bi bio da sve ostane kao do sada, a s dolje strane možemo vidjeti poboljšanja do kojih može doći sa novim pogonskim gorivom i novim vrstama motora. Isto tako, u mjere smo uključili i optimalizaciju brzine, upravljanje teretom i upravljanje u lukama u trenutku ulaska u luku. To nije dovoljno. Zelenom bojom vidimo označenu nužnost inovativnih mjera, poput niska ili nulta stopa uporabe klasičnih goriva i oslanjanje na vodik i amonijak ili čak vjetro, energiju iz vjetra. Vjerujemo da ćemo moći postići svoje vrlo ambiciozne ciljeve u roku do 2050. godine. Slijedi još jedna mogućnost dostizanja nulte stope emisija u brodarstvu. IMO je globalna organizacija za regulaciju i želimo promicati istraživanje i razvoj goriva sa nultom stopom emisije ugljika želimo ostvariti suradnju između luka i centara za istraživanje. Želimo biti i katalizator na putu istraživanja takvih novih goriva. To nam je ambicija. U okviru ambicija trebamo stvoriti i e, marketinški mehanizam za preuzimanje novih tehnologija i novih goriva, a to bi trebalo biti nešto što je globalno regulirano. U tom smislu pozdravljamo bilo kakav prijedlog. Sada smo u e, razdoblju u kojemu se koncentriramo na kratkoročne mjere do 2023. E, ipak to ne znači da ne možemo prihvatiti prijedloge koji se tiču tržišnih mjera na temelju određenih podataka i informacija to možemo uzimati u obzir. Zatim su tu i tece aktivnosti, te načelo da se nikoga neće ostaviti po strani. Imamo program za tehničku suradnju i TCP i velike okolišne projekte te koristimo donacije iz različitih regija i država. Posebno se to odnosi na NTTC mrežu i centre za pomorsku suradnju. Sve je to jako važno i to jako cijenimo, ali će neki projekti završiti do kraja ove godine. U svakom slučaju jako cijenimo suradnju sa strane EU-a i nadamo se da će nastaviti doprinositi u istom smislu. Naša strategija odašlje snažnu poruku ljudima iz ovog sektora i sada preuzimaju inicijativu kako bi se postiglo e, pomorski promet sa nultom emisijom ugljika. Ja zaista vjerujem da smo u IMU obećali obećanja iz inicijalne strategije. Revidirat ćemo ju 2023. godine. Naš je cilj nastaviti raditi i na području istraživanja i razvoja. Konačna bi poruka bila da molimo sve da nam se pridruže u izradi globalnog regulatornog okvira. I u svakom slučaju cijenimo i pozdravljamo potporu EU-a. Hvala. Äh, Hvala. Hvala vam, gospodine Lim, gospodine Jamada. Hvala vam na izlaganjima. U Europskom parlamentu zastupnici imaju pravo postaviti pitanja našim uzvanicima. Krećemo od koordinatora klubova, za, klubova zastupnika. Dakle, to su zapravo glasnogovornici klubova zastupnika u odboru. Krećemo od kluba zastupnika europskih pučana. Gospođa Adamović će zamijeniti koordinatoricu, tako da izvolite. Imate tri minute, svatko će dobiti tri minute. Hvala vam. Doista mi je veliko zadovoljstvo što ste se pridružili našem odboru za promet na današnjoj raspravi. Ja sam novo izabrana zastupnica. Inače sam e, pravnica, radim na sveučilištu u Gdansku gdje imamo e, i mi se time bavimo tako da mi je ova rasprava danas vrlo važna. Ako dopustite, postavit ću prvo pitanje na poljskom. uopće ne sumnjam da s obzirom na izazove koje su pred nama, klimatske promjene predstavljaju doista najveći od tih izazova. fosilna goriva koja se i dalje koriste također pogoršavaju situaciju što se tiče klimatskih promjena. Europska unija je donijela strategiju koja ima za cilj postupno smanjiti, odnosno ograničiti emisije stakleničkih plinova iz pomorstva. Prva je strategija donesena 2015. godine. Zatim je donesena uredba o praćenju provedbe, provjeri i kontrolama emisija CO2 iz pomorskog prometa. To je uredba MRV. Trenutno radimo na izmjeni tog akta. Postupno bismo htjeli postići da se uspostavi jedan globalni sustav praćenja i verifikacije što bi omogućilo da e, na globalnoj razini pratimo podatke o korištenju fosilnih goriva u pomorstvu. Europska unija se pritom oslanja na aktivnosti IMO-a Postoje dva sustava. Postoji europski sustav i svjetski sustav, što znači da brodovi iz Europske unije zapravo imaju, odnosno moraju ispuniti različite zahtjeve vezano uz praćenje i kontrolu emisija, što da kako nije idealno za poslovne subjekte iz tog sektora, ali to nije sve. Mi sada trenutno počinjemo raditi na temelju Europskog zelenog plana, a cilj je da do 2050. godine Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent. Jedna od stavki iz tog ambicioznog plana odnosi se na to da se europski sustav za trgovanje emisijama proširi i na pomorski promet. I sada dolazim do pitanja. Gospodin Yamada se već osvrnuo na taj plan. Dakle, vezano uz dekarbonizaciju pomorskog prometa. Imam jedno pitanje. U izvornoj strategiji Međunarodne pomorske organizacije vezano uz smanjenje emisija stakleničkih plinova iz pomorstva iz četvrtog mjeseca 2018. godine bio je popis dodatnih mjera pomoću kojih bi se mogle e, postići dodatna smanjenja emisija, bilo je riječ o kratkoročnim i dugoročnim mjerama sa vremenskim rokovima. Možete li nam reći nešto više o tome i objasniti nam viziju koja je bila, dakle, vaša vizija za postupno smanjenje i ukidanje emisija CO2 iz pomorskog prometa. I samo da se vratim na Europsku uniju i na sustav trgovine emisijama Europske unije, odnosno ETS. Ima li e, šanse da se takav sustav usvoji globalno, budući da je pomorski promet e, jedna globalna pojava ako se mjere ograniče isključivo na teritoriju Europske unije, neće se moći postići smanjenje emisija drugdje u svijetu. Naprosto će se emisije premjestiti u neki drugi dio svijeta. Ne pronađe li se globalno rješenje. E, kako je vaše iskustvo temeljem vaše suradnje s Europskom unijom i što mislite da treba poduzeti e, da bi se produbila ta suradnja? Hvala. U ime kluba zastupnika SID, izvolite. Hvala. I želim zahvaliti gospodinu Limu i gospodinu Jamadi na njihovim izlaganjima. Ozelenjivanje pomorskog sektora i brodarstva je izuzetno važno u našem prijelazu na klimatski neutralno društvo. Vijećemo ćemo hoću li moći dobro analizirati svoje bilješke, ali imam nekoliko pitanja vezano uz vaše izlaganja. Kao prvo što se tiče ove, ovog emission gapa, dakle gdje su potrebne inovacije, nova goriva. Imate li u vidu neku globalnu inicijativu kako bi se ubrzala ta transformacija. A možda se možemo dogovoriti o nekakvom tekstu vezano uz gorivo koje se koristi u pomorskom sektoru ili možda nekakvu globalnu inicijativu da se ubrza čitav proces. U tom smislu nam trebaju inovacije. I zanima me možete li nam e, razraditi koje bi tehnologije se mogle pojaviti jer e, potrebna su nam zelena rješenja do 2025. ukoliko želimo postići naš krajnji cilj do 2050. godine. Naprosto moramo imati te tehnologije. A što se tiče ovih mjera e, koje se odnose na tržište, prvo pitanje se isto tako odnosi na ETS. O tome će se raspravljati i to će se predočiti komisiji. Zanima me vaše mišljenje o tome i što mislite o izvedivosti da to u buduće bude jedan globalni sustav, a ako to nije slučaj, koje druge tržišne mjere možete zamisliti na svjetskoj razini? Hvala. Gospodin Gerdi, izvolite. Hvala vam. Ja ću govoriti u ime gospođe Natingal koja nije mogla danas nazočiti sastanku. Ja ću pročitati njezin govor. Drago mi je što vidim da postoji svjetski dogovor o strategiji za smanjenje emisije iz pomorskog sektora. Ovo je prvi korak da se zadrže jednaki uvjeti za sve na svjetskoj razini radujem se daljnjem prijedlogu UMO na istu temu. U tom kontekstu imam nekoliko komentara i rado bih čula vaše mišljenje o tome. Kao prvo, djelomično kao odgovor na mjere koje se tiču sumpora koje su stupile na snagu ove godine, sve više brodovlasnika stavljaju gumu u brodove, međutim neki također pokušavaju ograničiti njihovo korištenje. Zanima me koje je vaše mišljenje o tome. Ovdje se u Europi počelo razgovarati o alternativnim gorivima. Možete li nam dati e, koje e, bi inicijative IMO mogao poduzeti i smatrate li da sektor mora imati dovoljno slobode da odabere ono alternativno gorivo koje mu najbolje odgovara? Stalno se pojavljuju nove inicijative i nove inovacije kako bi se smanjio ugljični otisak iz pomorstva. E, dakle, hoće li IMO dati poticaj tim i drugim inicijativama? Ähm, Izvolite für Ihre Koordinatorin gesprochen. Sie als Abgeordneter möchten Sie auch noch mal Fragen stellen? Wollen Sie das? E, rekli ste da ste uzeli riječ u ime koordinatorice. Imate li vi možda osobno neko pitanje kao član odbora? Hvala vam lijepo. Pa evo, uzet ću ponovno riječ. Glavni tajniče, drago mi je što vas vidim danas ovdje. Riječ je o vrlo važnoj temi i ova tema je vrlo aktualna. Postavlja se pitanje treba li pomorstvo uključiti u ETS Mislim da nema nikakve dvojbe da pomorski sektor mora smanjiti svoj otisak e, emisija CO2, kao što smo čuli i od vas, te da se moram postaviti pitanje rješavanja klimatskih promjena na razini Europske unije. No, ne smijemo zaboraviti da se klimatski izazovi neće moći riješiti samo u Europskoj uniji za to mora postojati međunarodni dogovor. Iz tog razloga je važno da mjere koje mi provodimo u Europskoj uniji budu e, takve da ih je moguće izvesti e, vama, primjerice, u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Kao prvo, sustav EU ETS ne može se izvesti Zatim, što se tiče pomorskog prometa, na njega otpada samo 17% ukupnih emisija CO2. Naime, Evropska unija, e, pomorski sektor u europskoj uniji, na njega otpada samo 17% svih emisija u pomorskom sektoru. Ukoliko želimo poduzeti nešto vezano uz ove preostale emisije, onda to moramo odraditi na međunarodnoj razini. Zato Europska unija mora pronaći odgovarajuće mjere kako bi se smanjile emisije od pomorskog sektora u Europskoj uniji, ali e, koji imaju potencijal da se izvezu i u IMO, tako da se sveukupno smanje emisije iz pomorstva na svjetskoj razini. Zatim što se tiče isticanja ugljika, mislim da bi bilo dobro da se također to uzme u obzir u sklopu ETS-a. Međutim, mislim da EU ETS nije prava mjera, barem što se tiče smanjenja emisija iz pomorskog sektora. Glavni tajniče, rado ću čuti vaše komentare o izmještanju ugljika i o nekoj schemi koja bi mogla dati rezultate na globalnoj razini. Vielen ähm, äh, Redner bzw. nächste Rednerin ist von den Grünen Frau Paulus. Gospodin Paulus, gospođa Paulus u ime kluba zastupnika Zelenih, hvala vam. Hvala vam gospodine Jamada na dolasku. Doista nam je velika čast što ste izdvojili vrijeme da nam nešto kažete o mjerama koje predviđa IMO. E, vjerojatno vam je poznato da sam ja izvjestiteljica za dosje MRV, tako da bih vam rado rekla neke svoje ideje o tome. Što se tiče vašeg izlaganja, na posljednjem slajdu piše da je doista ključno da se ograniči zagrijavanje na 1,5 stupnjeva Celzija. Jedna od zemalja. Naime, Maršalovi otoci mogli bi se naći ugroženi uslijed povećanja razine oceana, tako da shvaćam da je to vama važno, ali zanima me kako uskladiti klimatske ambicije s vašim ciljem. Naime, vi ste rekli da želite ograničiti emisije za 50% do 2050. godine. Ja sam nedavno čitala neka znanstvena izvješća koja ukazuju na činjenicu na sljedeću činjenicu. Da bi se ostvarila 40% vjerojatnost da se ograniči zagrijavanje na 1,5 stupnjeva Celzijevih, mi moramo biti e, ugljično neutralni do 2040. Dakle, to se onda ne poklapa sa ovim smanjenjem e, emisija za 50% do 2050. godine. Zanima me kakvi su vaši planovi da se uskladimo s našim ambicijama u području ublažavanja klimatskih e, promjena. Ja sam posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci mnogo kontaktirala s dionicima koji su mi potvrdili da njihovi klijenti sve češće od njih traže da im se kaže e, koliki je e, ugljični otisak robe koja se prevozi putem brodova, dakle u pomorskom prometu. Tako da oni moraju to i onako moraju eh, dakle podnijeti podatke o tome s obzirom da znaju koliko imaju tereta i koliko se tereta dakle prevozi u brodu. razmišljate li o tome da se to revidira kako bi svi u pomorskom sektoru imali iste uvjete. Što se tiče ETS-a i definiranja cijena, slažete li se da je do sada pomorstvo bilo jedan od rijetkih sektora poput zrakoplovstva E, gdje se dakle ništa ne naplaćuje i slažete li se isto tako da nekakav sustav naplate, bilo da je riječ o ETS-u ili o porezima, može generirati prihode za znanstvena istraživanja koja su važna posebno za manje brodovlasnike koji e, možda ne mogu sami imati dovoljno kapitala za potrebne investicije. Slažete li se sa mnom da ako se bude, kada se bude provjeravala odluka 2023. godine, da bi bilo dobro da već postoji nekakav nacrt i da već imamo određeno prikupljeno iskustvo iz sustava. Da odgovorim ujedno i na ono što je rekao gospodin Galer, ukoliko se uspostavi ETS u Europskoj uniji, e, to se neće odnositi samo na europske brodovlasnike. To je evidentno. Kao što znate, MRV se odnosi na sve brodove koji dolaze u europske luke tako da bi ETS obuhvaćao sve brodove koji e, dolaze, pristaju u europskim lukama, neovisno o tome koja je država zastave, tko je vlasnik, tko je operater, dakle govori se samo o lukama. To bi bila jedna mjera koja ne diskriminira, mogli bismo 2023. godine imati podatke i kada Europska unija E, definira takav ETS za pomorstvo, mi možemo sve pozvati da se pridruže našem sustavu i onda bi se taj sustav mogao zapravo primijeniti svugdje u svijetu. I čini mi se da bi to bio sjajan iskorak jer klimatska kriza se ubrzava. Vjerojatno ste pročitali najnovije podatke o emisijama metana koje su doista uznemirujuće. I ja bih doista e, preporučila da što žurnije djelujemo u području klimatskih promjena. Hvala. So, ich es gibt keine weiteren Fragen. Ich habe auch noch eine Frage als Ima li još pitanja? Imam ja jedno pitanje. Zapravo je to praktične prirode. Prema mom iskustvu u njemačkim lukama događa se da kruzeri moraju se napajati električnom energijom u lukama, dakle u luci. Tako da koriste generatore. Mm, mislim da je to mogućnost uh, koju bi mogli koristiti i drugi brodovi je li moguće to napanje električnom energijom u lukama, je to preskupo, ima li nekih logističkih problema, što nam možete reći o tome? Hvala vam. Hvala, ja ću odgovoriti samo na ono što je najosnovnije, a onda ću zamoliti našeg ravnatelja koji će vam iznijeti stajališta Prije svega želim reći sljedeće. Zahvaljujući Pariškom sporazumu i dakle ciljevima održivog razvoja iz 2015. godine imamo sada sljedeću situaciju. Dakle, situacija prije toga je bila bitno drugačija i osobno sam iznenađen promjenama koje se događaju mi imamo 174 države članice koje su u IMO-u i zapravo postoje mnogo veća svijest o ovim pitanjima nego ranije. Europska unija je izdvojila 10 milijuna eura za uspostavu regionalnih e, pomorskih centara za suradnju, dakle pet područnih e, ureda koji šire relevantne, prosljeđuju relevantne podatke i pružaju informacije o klimatskim promjenama. I to doista e, daje savršene rezultate. Imamo u Kini, u Keniji, tako, dakle, drugdje u svijetu. Osim toga, IMO provodi različite programe tehničke suradnje Dakle, to e, sve se temelji na Pariškom sporazumu, ali isto tako postoji nesporazum kada je riječ o našim ukupnim emisijama. Dakle, barem 50% do 2050. godine znači sljedeće. Ako uzmemo u obzir porast od recimo ako gledate na flote, porast flote brodova, dakle pojedinačni brodovi e, uz veću energetsku učinkovitost e, trebali bi postići barem 80% smanjenje emisija. Dakle, ovo 50%, tih 50% je zapravo agregatna, agregatni podatak. Međutim, kada govorimo o pojedinačnim brodovima, to treba biti barem 80% manje emisija za pojedinačne brodove. Kao što je spomenuo ravnatelj, postoje doista neki važni čimbenici kao što su učinkovitost dakle strojeva e, i tu se također može obuhvatiti oko 50% emisija. A što je ovih preostalih 50%? Bez buduće e, drugačije energetike ne možemo postići cilj. Zato želim da se usredotočimo na istraživanja za budućnost energetike. Kako iskoristiti tehnologiju solarne energije za pomorski sektor. Dakle, tu se jačaju te inicijative. Zatim, i želim se osvrnuti na ovo posljednje pitanje koje se tiče opskrbe električnom energijom kruzera i drugih brodova u lukama. Dakle, to ovisi o infrastrukturi u lukama. Neke luke imaju mogućnost da E, daju, da opskrbljuju dakle brodove električnom energijom, tako da kruzeri ne moraju imati vlastiti generator. Međutim, to je ipak e, e, ograničen broj luka koje imaju takve instalacije za električnu energiju. Prošle godine smo imali zajedničku rezoluciju zajedno sa dakle lukama, odnosno lučkim upravama i radili smo na tome da se zajedno smanje emisije, tako da se zapravo e, ohrabruju druge luke da se opreme tim instalacijama za električnu energiju. I zatim bilo još jedno pitanje Ali ću sada dati riječ e, kolegi, pa onda ću ja ponovno nadopuniti bude li potrebe. Um, Hvala, gospodine predsjedniče. Što se tiče uredbe MRV-a, praćenje, izvješćavanje i verifikacija – Možemo reći da je to sve više i više harmonizirano. Govorili ste o nekim parametrima što se tiče nosivosti i mi u svakom slučaju pokušavamo to što je više moguće harmonizirati. No, imamo još uvek nekih raznolikosti. Da, uistinu, kao što sam rekao, zbog nekih već provedbi, vi ste već počeli sa MRV-om. 2019. godine smo imali određene podatke, imat ćemo izvještavanje o tome e, ove godine. Ne radi se samo o analizi, nego se e, govori i o tome da to objavimo. Te analize godinu po godinu će biti korištene kako bismo e, promijenili svoju strategiju. 2022. godine ćemo vjerojatno koristiti te podatke za revidiranje naše strategije. Mi također e, mi također provodimo studije a također i predviđamo određene podatke o e, emisijama i u budućnosti, povećanju ili smanjenju. Druga stvar je možda nešto manje važno, ali ipak još uvijek važno. ETS je samo jedna od mjera Naša inicijalna strategija također e, govori o tome da moramo imati mjere koje se osnivaju na e, tržištu. Moramo imati također i te e, srednjoročne mjere od 21. do 30. godine. Mi ni u kom slučaju što se tiče ovih mjera koje se osnivaju na tržištu, mi ni u kojem slučaju ne odbacujemo nikakve prijedloge prije 2023. godine. Sustav mora biti globalan. Bez obzira koja mjera za tržište se primjenjuje, mora biti primijenjena globalno. To je slično ETS-u, možda imamo neke raznolikosti, no u svakom slučaju izuzetno je važno da smanjimo znači, ove emisije stakleničkih plinova iz brodova. A što se tiče 1,5%, zapravo 1,5 stupnjeva Celzija i ambicije vezano uz to. Mi u ovom trenutku imamo E, strategiju 2018. godine. Ona je bila nekim e, predviđanjima IPCC-a što se tiče povećanja od 1,5 stupnjeva Celzija, ali sada se govori o tome da taj cilj, ne znamo hoćemo li mm, uspjeti postići, no u svakom slučaju to izuzetno važno. Moramo biti ambiciozni Želimo u potpunosti dekarbonizirati mm, pomorski promet. Moramo ojačati mjere i ubrzati djelovanje. IMO je globalni forum i u tom smislu moramo uzimati u obzir sve zemlje, ne samo one razvijene, nego i u razvoju, uzimajući u obzir sve različitosti potrebna nam je njihova podrška na drugim područjima. Da, u istinu želimo biti ambiciozni. Evo, to je ono što bih možda najvažnije istaknuo. A sada odgovori na neka konkretna pitanja. Glavni tajnik je već e, rekao da je znači da su goriva sa nultom emisijom izuzetno važna. Mi očekujemo e, e, predlažemo isto tako i e, očekujemo prijedloge industrije što se tiče međunarodnog pomorskog odbora. Mi predlažemo Isto tako da imamo obvezan porez na e, gorivo. Taj prijedlog je izuzetno važan i u tom smislu jako je važno što će biti rezultat tih rasprava nakon ovog prijedloga. Ova pitanja istraživanja su jako važna. Mi smo već započeli i sa procjenom životnog vijeka goriva, uključujući i zelena goriva. Mi ćemo vjerojatno osmisliti neke smjernice što se tiče izrade životnog ciklusa za svako, svaku vrstu goriva. Ponekad E, stavljamo prvi plan e, ove mjere što se tiču tržišta i to ćemo morati sagledati u budućnosti. Evo, u ovom trenutku mislim da sam odgovorio na ona pitanja na koja sam želio odgovoriti. Hvala. Ja bih e, dodao i neke stvari, posebno što se tiče ETS-a, kao mjere koja se, osniva na tržištu. Mi imamo kratkoročno, srednjoročno i dugoročno mjerenje, imamo takve mjere, no tržište je znači uključeno kao jedan element u tom e, mjerenju. mi ćemo u svakom slučaju uzeti u obzir ove mjere koje se osnivaju na tržištu. Brodarstvo i pomorski promet je globalna industrija i možda kompliciranija u odnosu na zrakoplovni sektor i zračni promet. Financiranje je također kompliciranije. U tom smislu mislimo da moramo imati globalne standarde vezano uz mjere koje se osnivaju na tržištu. Moramo e, u tom smislu se inspirirati nekim mehanizmima kao što je to ETS. Znamo da će EU Europska unija u tu svrhu provesti i procjenu učinka. U trenutku kad takav prijedlog dođe do IMO-a, onda ćemo mi razgovarati o pozitivnim i negativnim stranama svega i vidjeti na koji način možemo imati doprinos, posebno što se tiče održivosti pomorskog prometa i aktivnosti. Radi se o globalnom mehanizmu koji namjeravamo e, izraditi u budućnosti. No ono što želim istaknuti je da moramo imati globalni mehanizam. E, ako ne budemo osmislili globalni mehanizam, onda ćemo imati zapravo i negativne učinke. To je jedna točka koju sam želio istaknuti. Druga točka je budućnost. Operativne i tehničke stvari e, znači sračunaju otprilike od 50% problema. Bez budućnosti energije i budućih novih energija jednostavno nećemo uspjeti postići naše ciljeve. U tom smislu moramo i izraditi e, znanstvena istraživanja. Moramo tome pridati više napora i pažnje. I nadamo se da ćemo u tom smislu već u relativnom kratkom roku iznaći neke solucije. E, nakon toga možemo dati isto tako indikacije e, e, brodovlasnicima i brodarskim kompanijama država članica da onda svoje napore usmjere u određenom smjeru i preferiraju neke vrste energije, biogoriva i tako dalje. Imamo cijeli niz opcija za razvoj i trebamo vidjeti na koji način e, se u budućnosti možemo e, prilagoditi i kako osmisliti nove tehnologije. Govorimo Moramo imati također i mjere vezano uz e, e, osmišljenje naših e, ciljeva kako bi se to moglo koristiti i provesti na globalnoj razini. No to je u svakom slučaju uvjetovano i lokalnim e, uvjetima i e, možemo reći da standardizacija može biti različita o, u odnosu na temeljni okvir. Mi ćemo u svakom slučaju ubrzati proces koliko je to više moguće. Želio bih e, navesti sljedeće. Imali smo u okviru odbora za e, pomorsku sigurnost e, također i velike rasprave među državama članicama. E, imali smo također i u odboru za zaštitu e, morskog okoliša usvajanje e, vrlo važnih stvari. Bili smo zabrinuti kako to provesti u djelo. Tu cijeli niz stvari ulazi u obzir. Znači pripremu s jedne strane industrije, brodogradilišta i tako dalje. I kako njih uvesti u taj proces implementacije. Tada sam bio vrlo zabrinut, no e, zajedno sa državama članicama i industrijom smo napravili e, najbolje što smo mogli i u ovom trenutku mogu reći da nismo imali e, velikih problema što se tiče provedbe. Tu imamo i pitanja klimatskih promjena, imamo ambiciozne planove, a Europska unija ambiciozna možda i ambicioznija od nas. Ako zajedno budemo funkcionirali, onda možemo pronaći solucije i implementirati e, potrebne mjere. Ja E, sam završio znači svoj mandat od četiri godine i sad sam započeo svoj mandat e, na sljedećih četiri godine. Ja sam u svakom slučaju vidio koliko je suradnja s parlamentom izuzetno važna. Imali smo plodonosnu suradnju. E, vaši zastupnici su dolazili u našu organizaciju IMO i cijenimo strašno i vaš rad i vaše, vaš interes imamo pred sama, nama naravno dodatne izazove, no u ovom trenutku vam zbilja želim nahvaliti na svemu što ste napravili. Hvala. U istinu, što ste danas sudjelovali na našem sastanku, gospodin i gospodin Yamada. E, da, vi ste u svakom slučaju shvatili koliko je važno za naš odbor da e, imamo redovite razmjene mišljenja s vama. Vi također gostujete u drugim odborima. U svakom slučaju e, naš odbor TRAN je za vas također važan i za nas u ime svih e, kolega mogu vas samo pozvati da nas još jednom u bliskoj budućnosti e, posjetite. Bilo bi dobro da se redovito viđamo. Hvala još jednom na ovoj razmjeni mišljenja. Želim vam isto tako i dobar oporavak. Koliko sam shvatio imali ste nekakvih sitnih problema sa zdravljem. Wir machen eine Minute Pause und dann geht's one minute Jedna kratka stanka od e, minutu, a nakon toga ćemo nastaviti s radom. on with our Dragi kolege, evo nastavljamo i dolazimo do zadnje točke dnevnog reda našeg poslijepodnevnog dijela sastanka. Mi smo ovdje predvidjeli e, raspravu sa predstavnicom e, Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije. Mi ćemo tu e, sada ugostiti gospodinu Vičevu. Ona je znači glavna direktorica ovog centra i ona će nam predstaviti Um, rad ovog uh, svog centra na području prometa. Njihov rad je izuzetno važan i jako je važno da saznamo što centar na tom području radi. E, posebno što se tiče sektora gdje se moraju koristiti nove tehnologije. Hvala gospođo Vičeva što ste danas e, s nama i dajem vam riječi. E, predvidjeli smo 15 minuta za vaše izlaganje, nakon toga ćemo imati raspravu. Hvala, hvala u istinu. Dobar dan svima, izuzetno je lijepo biti u Europskom parlamentu budući da smatramo da trebamo biti demokratični i otvoreni prema građanima. Vi ste direktno izabrani, ako je e, dobro s vama razgovarati, budući da vi imate direktan e, kontakt s njima. Mi smo e, znači Centar za znanost i istraživanje Europske komisije Naša uloga je da proizvedemo e, određeno znanje e, koje je potrebno za izradu politika u okviru Europske komisije Europske unije. Jako mi je drago što neovisnim dokazima možemo podržati e, Europsku komisiju u okviru ciklusa politika. Evo. Evo prvi slajd pokazuje da je naš povjerenik zadužen za nas gospođa Marija Gabriel. E, mi smo povezani direktno sa glavnim e, ravnateljem e, za obrazovanje, ali i istraživanje, također i direktno E, odgovaramo što se tiče međuinstitucionalnih e, odnosa predsjednici komisije. To je e, izuzetno važno, da ovdje je važan također i potpredsjednik Ševčević u cijelom tom organigramu. Ono što je izuzetno važno i zanimljivo, mi se nalazimo u pet država članica, šest lokacija Imamo znači sjedište ovdje u Briselu, imamo e, u Nezozemskoj, u Njemačkoj, u Španjolskoj i u Italiji lokacije. Naša misija je da komisiji damo neovisno znanje koje može stvoriti znanstvena saznanja za izrađivanje politika. Imamo jako puno partnera i potrebna, potreba nam je referentni okvir za našu stručnost. Imamo više od e, tisuću partnerstava diljem svijeta, a isto tako svake godine objavljujemo više od 1400 znanstvenih publikacija. Mi smo treći znanstveni e, istraživački centar u svijetu po citatima. I kad govorimo o vjerodostojnosti, to je jako važan indikator. A vratimo se sada, vratimo se na ono što mi radimo na području izazova e, cestovnog prometa. Tu imamo velike izazove i danas i sutra. Ja ću prvo spomenuti da je nažalost cestovni promet izvor više od e, i uzrok više od 25.000 smrti u e, Europskoj uniji, oni koji poginu na cestama. Kad govorimo o e, gospodarstvu, tu imamo gubitak 1 do 2%, i to samo zbog e, čepova na cestama. Kad govorimo o zelenom aspektu i okolišu, naravno, e, nažalost, cestovni promet je jedan od najvažnijih e, čimbenika za onečišćenje i zajedno sa grijanjem je najvažniji onečišćivač zraka i također je drugi izvor e, emisija mm, stakleničkih plinova u Europskoj uniji. Moramo u svakom slučaju riješiti taj problem. Imamo cijeli niz aspekata i socijalnih, gospodarskih i zdravstvenih povezanih sa cestovnim prometom. Ako kroz inovaciju politike ne ozmislimo nova rješenja, onda situacija nije blistava u E, budućnosti, u bliskoj budućnosti, uključujući i provedbu e, ciljeva održivog razvoja. U tom smislu moramo imati političko djelovanje i inovaciju kako bismo onda preokrenuli te trendove. Što mi radimo u ovom našem istraživačkom e, centru? Mi E, surađujemo sa 30 e, ostalih odjela u Europskoj komisiji. Pokrivamo migracije do prometa, poljoprivrede do sigurnosti i na svim tim područjima mi e, smo prošle godine e, pokušali isto tako pretočiti naša znanja u takozvane vodeće e, u takozvana vodeća izvješća ovdje ih vidite na slajdu a isto tako ih možete vidjeti ovdje u dvorani Imamo izvješća vezano uz e, najvažnije tehnologije, na primjer umjetna inteligencija, imamo izvješća na primjer o budućnosti gradova, izvješće o e, vještinama i radnoj snazi, te također izvješće o budućnosti cestovnog prometa. Ja ću vam e, dati neke elemente sadržane u ovom izvješću o budućnosti cestovnog prometa. Kad govorit ćemo o tehnološkim i socijalnim trendovima, imamo projekcije za sljedećih 50 godina. Mi smo analizirali ovdje četiri faktora, automatizacija, povezanost tehnologije e, niskih emisija e, CO2, te također dijeljenje, sharing. To je u svakom slučaju izuzetno važan faktor, ti su važni faktori za e, mobilnost. Te imamo kođer projekcije kako će se to primijeniti u sljedećim desetljećima. Imam neke primjere tih e, četiri tendencije. Studije pokazuju da povezanost i automatizacija mogu povećati kapacitete cesta za 20%, te također da mogu e, smanjiti nesreće na cestama do 90%. To je vrlo interesantno, no pogledamo sad i negativan aspekt tu možemo imati povećanje e, prisutnosti automobila na našim cestama Sada već vidimo e, e, u SAD-u sustave gdje imamo povećanje korištenja automobila budući da ljudi koriste više e, automobila u odnosu na javni prijevoz. Zbog toga studije pokazuju da ove nove tehnologije mogu povećati također i zahtjev za prijevozom i to izvan e, javnog prijevoza za 50%. Tu imamo kombinaciju negativnih i pozitivnih aspekata. To moramo pomno analizirati. A kad govorimo o e, onima koji donose odluke E, u, se, u politike se to treba predočiti e, i pretočiti na e, holističan način. Što možemo tu napraviti? Možemo koristiti takozvane living labs, jer identificirali smo to da moramo poznavati ponašanja građana te da moramo imati testiranje e, solucija u realnom vremenu i okružju kako bismo vidjeli da li to funkcionira ili ne. To se mora intenzivnije koristi kako bismo e, dali e, dobre solucije za politike. Takozvani živući laboratoriji Living Labs se nalazi i na našem sajtu ISPRA. Mi testiramo automatiziranu i povezanu mobilnost, podeljenu mobilnost, e, no isto tako nudimo usluge, na primjer e, destinacija mm, na obje strane lanca i bilo bi dobro da posjetite naš sajt ispred da vidite što mi radimo u ovim živućim laboratorijima Living Labs, ali isto tako što radimo u laboratorijama što se tiče dobivanja dokaza. Jedan od trendova je e, bio povezan sa našim istraživanjima o povezanosti. U ovom slajdu bih željela pokazati kako tehnologije e, znanosti istraživanja mogu nam dati informacije koje su to vodeće tehnologije što se tiče ulaganja i na koji način Europa u tom ogružju projecira svoje djelovanje. Mi smo identificirali u okviru našeg sustava TRIMIS. Tu smo znači otkrili neke trendove što se tiče tehnologije povezane sa e, vodikom. I imamo također i cijeli niz drugih vodećih e, tehnologija, na na primjer Cockpit Base Technologies. Jako je važno da upišemo i europsko djelovanje u globalni e, kontekst te da vidimo gdje možemo napredovati što se tiče inovacija. Širenje ove tehnologije na tržište ide prilično sporo. Inovacije su u redu, ali se ne koriste na tržištu. Na ovom slajdu možete vidjeti prikaz onoga što činimo u centru, a tiče se interoperabilnosti u Europi. To je centar koji ispituje interoperabilnost e, električnih vozila i strojeva za njihovo punjenje, i u Italiji imamo posebno mjesto gdje se sve to testira jer želimo doprinijeti dekarbonizaciji. Ako posjetite Ispru u Italiji možete nam doći u posjet i odgovorit ćemo vam na dodatna pitanja u tom dijelu svog posla. Imamo još jedan primjer. On se tiče projekta u Firenci. Radi se o prostornom prikazu potražnje za energijom i potrebom za infrastrukturom. Na ovaj način možemo gradskim vlastima pomoći pri praćenju potreba građana kada je u pitanju prijevoz, promet, punjenje električnih vozila i sl. Na taj način općine i gradovi mogu bolje osmišljavati i planirati vlastitu infrastrukturu. Takva vrsta prostornih analiza također je nešto čime se bavimo. Na ovom slajdu možemo vidjeti primjer onoga što činimo glede akumulatora. Naš centar sudjeluje u Europskom e, savezu koji je osnovan tijekom saziva prošle komisije, a želi se e, prikupljati podatke na temelju kojih će se izrađivati politike. Pokazali smo putem istraživanja da će trošak akumulatora na temelju liti-ionske e, tehnologije e, po dramatično pasti za barem 50% do 2030. godine. To je nešto što se treba koristiti pri osmišljavanju e, politika, energetike i razmišljanju o automobilskoj industriji i akumulatorima. Dakle, ovdje možete vidjeti u drugom sloju podataka način na koji se može uvećati udio na tržištu. Kako stvari stoje u Europi? U Europi imamo samo 3% udjela na tržištu, ali postoji potencijal da Europa sudjeluje u 20% udjela tržišta i da doprinese domaćem lancu opskrbe takvim akumulatorima. Vjerujemo da ćemo putem bolje suradnje kroz savez doprinijeti budućnosti. Na ovom slajdu možete vidjeti nešto o pokusima s akumulatorima u našem centru. Testiramo performanse akumulatora, što je vrlo važan faktor za dobivanje povjerenja korisnika. Ali isto tako želimo podići standarde i bolje performanse u svrhu održivosti sektora. Dakle, postoje različiti aspekti testiranja akumulatora za bolju konkurentnost, održivost i veće povjerenje korisnika. Već sam ranije spominjala zagušenja u prometu. Bavimo se između ostalog pokazateljima na temelju kojih se može smanjiti zagušenja u prometu. Na ovom grafu možete vidjeti prikaz prosječnog vremena na godišnjoj razini koje vozači u svakoj zemlji provode u gužvama prosječna vrijednost za Europu je 40 sati godišnje. To je jedan radni tjedan. Dakle, govorimo ovdje samo o gužvama u prometu, o zagušenjima, dakle u trenutku kada se automobil ne može kretati. I to je 40 sati godišnje. Sada ću polako zaključiti Govorit ću o implikacijama po društvo. Moramo na tome raditi i u budućnosti. Treba se zapitati na koji način novi modaliteti utječu na gospodarstvo i radna mjesta. Evo jednog primjera. Električna vozila sadrže samo 35 pokretnih dijelova. Za razliku od toga, u tradicionalnim automobilima poput Volkswagen Golfo i imamo 167 takvih dijelova. To znači da ćemo u budućnosti imati manji broj radnih mjesta u automobilskoj e, industriji, budemo li proizvodili električne automobile. No, kada gledamo samo akumulatore, a rekli smo da ćemo raditi na domaćoj ponudi, tu će se otvoriti nova radna mjesta. Zato bi trebalo na taj način promišljati i utjecaj na gospodarstvo i utjecaj na radna mjesta. A ovo je bio samo jedan primjer. Na posljedku, kakvu budućnost možemo očekivati u cestovnom prometu? Ne možemo promjenom u cestovnom prometu promijeniti sve. Treba promijeniti ne samo tehnologiju, nego i upravljanje. Dakle, novu tehnologiju primijeniti na nove modele upravljanja. Na taj način možemo bolje razmjestiti sudionike u cestovnom prometu i poboljšati njihovu e, mogućnost pristupanja cestovnoj infrastrukturi. Druga stvar na kojoj treba raditi, a ja ju smatram apsolutno ključnom, je ta da se moramo povezati s građanima. Građani su glavni korisnici budućih novih modaliteta u prometu. Bez uključivanja građana nećemo moći ostvariti budućnost koju priželjkujemo. Dakle, ciljeve treba ostvarivati putem građana. To sam tijela reći kao nešto na temelju čega ćemo početi razmišljati na novi način. Ovdje su određeni linkovi koji bi vam mogli biti zanimljivi, a svakako vas pozivam i da posjetite Ispru i da vidite kakve laboratorije imamo i kakve kapacitete u istraživačkom centru koristi komisija. Hvala lijepa. Frau eh, Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Hvala i na tome što ste nas pozvali u Italiju. Rado bismo došli, a ako može ljeti. Nećemo se šaliti, dobro. Hvala vam u svakom slučaju lijepa na ovom izlaganju. Gosti koji su govorili prije nas također su imali zanimljive prezentacije i još smo jednom od vas čuli vrlo fascinantno izlaganje. Sigurno ćete dobiti niz pitanja, a sigurno ćete nam i ponovno doći u goste. Gospodin Salini bi želio postaviti pitanja najprije koordinatori. Hvala lijepa. Hvala vam na ovoj prezentaciji. Mnogo toga je bilo zanimljivo. Kada je riječ o istraživanju i onomu što nas brine kada je ovo tema, treba se sjetiti i rasprave o proračunu. u tomu da imamo velik problem s prijedlogom proračuna i da sada imamo razne institucije koje na tomu rade. Čini se da će doći do smanjenja od 30% u odnosu na ono što želimo. Takvi događaji utječu na istraživanje, jer se radi o rezanju sredstava za znanost i istraživanja. Vi ste sada, između ostaloga, govorili o tematici koja pripada obzoru Europa. Način na koji se ranije objedinjavalo klastere je e, odvajao promet od klime. Ranije je promet bio povezan sa industrijom, a sada s klimom. Promet je tema o kojoj se često govori jer je jedan od primarnih uzročnika onečišćenja. Ipak, promet nam je s druge strane i koristan. Želim vam samo zahvaliti na načinu na koji ste nam objasnili situaciju i povezali istraživanje sa dekarbonizacijom, automatizacijom i konektivnošću. To je nešto što nam je pokazalo da postoje prednosti prometnog sektora koje možemo iskoristiti. Kada je riječ o prometu ovdje u parlamentu, najveći dio vremena govorimo o dekarbonizaciji. Rijetko govorimo o konektivnosti, i o rizicima, recimo, gospodarstva dijeljenja kada se ljudi zajedno voze. Ja se nadam da ćemo u budućnosti dobiti još istraživanja koja se bave dodanom vrijednošću koju nam nudi promet. I to na temelju nekog razvojnog modela, kakav priželjkujemo. S obzirom na sve rečeno, mene zanima što vi mislite o političkoj raspravi koja je trenutno u tijeku, a tiče se prometnog sektora. Zanima me vaše mišljenje o onome što se govori o dekarbonizaciji i onečišćenju. Obično se samo na to stavlja naglasak kada se razgovara o prometu. Zanima me što o tome mislite. Hvala lijepa, a sada SID gospodin Danielson. Izvolite. Hvala lijepa, hvala vam na prezentaciji. Bilo je zaista zanimljivo čuti više o vašem poslu. Ova prezentacija je pokazala svu složenost, ali i važnost sektora prometa za Europsku uniju. Imam nekoliko pitanja. Ja ću se evo vratiti na dekarbonizaciju o kojoj je kolega govorio. Vi ste proveli istraživanje, elektrifikacije, o tome ste govorili, ali mene zanima možete li više reći o alternativnim gorivima. Što mislite o mogućnostima proizvodnje alternativnih goriva i kako će ona biti iskorištena u različitim modalitetima prometa? Hoćemo li alternativna goriva koristiti u cestovnom prometu primarno ili će ih se koristiti i u drugim modalitetima? Imam i pitanje o elektrifikaciji. Što vi mislite na temelju istraživanja? Možemo li imati i dugotrajna putovanja. E, imamo neke e, različite povratne informacije o tome hoćemo li moći elektrificirati sve prometne modalitete. Nadamo se barem tome da ćemo to moći u cestovnom prometu za sva vozila, pa recimo i kamione. Ako to neće biti moguće, što ćemo onda sa teškim vozilima i dugotrajnim putovanjima ako ih ne možemo elektrificirati? Hvala lijepa. A sada u ime Renjua gospodin Flego. E, hvala najprije na stvarno jako, jako zanimljivoj prezentaciji i ovoga u ime koordinatora Renewa imam, evo imam čast postaviti par pitanja i stvarno mi je drago na tome jer sam i sam ovoga na fakultetu baš taj dio diplomirao. A imao sam isto tako prilike i čitati puno vaših dijela, vaših istraživačkih ovoga izvješća i moram stvarno ih pohvaliti. E, ono što bi dakle htio pitati je činjenica da postoji sve više tehnologija, ajmo to tako reći, vezano za automatiziranu vožnju. Dakle, znamo da smo prevazišli drugi nivo, da smo sada praktički na trećem levelu. A da li vi imate neku, neko saznanje, dakle kad govorimo o četvrtom levelu automatizirane vožnje, kada mi određene prometnice, definirane prometnice možemo dakle proglasiti takvima, odnosno kada po vama će to biti zrelo? A. B. Lijepo ste rekli koji su vaši nadređeni, ajmo reći, koji su vaši šefovi je tako, od same predsjednice komisije pa na niže. A sada ja bih okrenuo pilu. Dakle, koje vi ovoga zakone očekujete od njih, dakle čuli smo ovdje temu novaca, proračuna, ok, ali ja pitam zakone, očekujete od njih da oni hitno donesu da se može ubrzati, da tako kažem, prelazak i na zeleniji promet i na autonomnu vožnju, prije svega na ovaj četvrti, četvrti ovoga level, odnosno četvrti nivo koji mislim da je ispred nas. Evo, to su dakle moja, moja ključna pitanja i jedno zapažanje koje možda bi volio da mi kažete da li sam u pravu ili nisam. Dakle, kada bi preko noći prešli pola gradova na električna vozila, da li bi pao električni sustav u tim zemljama? Da li bi uopće imali izvora električne energije ili bi imali jedan blackout? Hvala. Hvala vam, gospodine Flego. Gospođa Paulis u ime zelenih. Hvala vam. Hvala vam na dolasku na današnji sastanak i hvala što ste nam pokazali nalaze ovog zanimljivog izvješća. Ja ću svakako to proučiti na internetu. Mislim da je to vrlo kvalitetno izvješće i posebno mi se dopada da je vaš pristup drugačiji. Da kažete da je mobilnost potrebna za ljude, ne za automobile. Jer ono što vidimo, barem u Njemačkoj, ali i drugdje, jest sljedeća pojava. Naime, gradovi e, žele ponovno vratiti javni prostor građanima žele ponovno zauzeti javni prostor. Čak i oni koji se bune na zagušenje u prometu, ljudi koji su svakodnevno u automobilima, kažu treba nam više cesta, ne mogu dovoljno brzo doći na posao. Ali onda kažu, bio sam u Kopenhagenu i tamo je predivno, ima toliko prostora za pješake i bicikliste i ljudi naprosto ne spoje u glavi dakle te dvije stvari i činjenicu da su međusobno povezani. Ja želim ponoviti pitanje koje postavio gospodin Flego. Doista bih eh, bila zahvalna kada biste nam dali konkretne prijedloge mjera tako da komisija ima već znanstveno utemeljena rješenja da se zna koje su politike i mjere dobre za ljude koji žive u gradovima, za stanovnike gradova i zanima me imate li istraživanja koja se odnose na ruralna područja gdje ne postoje iste mogućnosti u smislu javnog prijevoza i postoje li neka istraživanja o mobilnosti na zahtjev. To bi možda moglo biti rješenje u onim područjima gdje ne postoji ekonomska računica za općine ili mala sela ili gradove da imaju javni prijevoz redovito, redoviti javni prijevoz. Hvala gospođo Polis. I sada gospođa Kofter u ime kluba zastupnika Guja, e, naša posljednja koordinatorica danas. Hvala, ja također želim e, vama zahvaliti na dolasku i na vrlo zanimljivom izlaganju. Imam sljedeće pitanje. Namjerava li zajednički istraživački centar izraditi studiju o pravednoj tranziciji i socijalnoj dimenziji ovih e, promjena u prometnom sektoru. Mislim da je vrlo važno da vidimo kako će se ova tranzicija odraziti na najranjivije slojeve društva, oni koji žive u udaljenim područjima i na otocima. Mislim da moramo biti spremni i imati za njih spremne mjere. E, također smo proučavali alternativna goriva e, i to je nešto što nas jako zanima. E, želim spomenuti vodik. Spomenuli ste da se mnogo ulaže u infrastrukturu za vodik u prometu i zanima me hoće li to učiniti prometni sektor održivim. Možete li predvidjeti u kojem trenutku bi tehnologija za korištenje vodika mogla biti konkurentna za pomorstvo ili čak zrakoplovstvo i u kojoj mjeri će biti moguće zamijeniti konvencionalna goriva vodikom, prema vašem mišljenju? Hvala. Imamo dva zahtjeva, dva govornika. Gospođa izvolite. Hvala vam lijepo gospođo Vičeva na izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo i želim vam čestitati na svim tim vodećim izvješćima koje ste spomenuli, imam dva kratka pitanja. Prvo pitanje se odnosi na razliku između mobilnosti u gradovima i na selu, u selskim područjima. E, iz vaše studije je vidljivo da 40 sati godišnje provodimo u dakle, prometnim zagušenjima odnosno zastojima, što da kako dovodi i do ekonomskih gubitaka, gubi se 2% dodane vrijednosti. To je nešto što je vidljivo u čitavoj Europskoj uniji. Jeste li možda detaljnije proučili razlike u podacima, ovisno o tome radili se o gradskim ili e, o ruralnim područjima. Zatim, što se tiče baterija, kad govorimo o električnim vozilima, vrlo često se govori o tome da postoje problemi vezano uz baterije, dakle postoji potencijalna i opasnost u slučaju da dođe do nesreća. O tome često slušamo. E, prilikom testiranja i inicijative, jeste li možda istraživali i e, pitanje baterija? Hvala. Ja imam jedno pitanje. Dakle, to se nadovezuje na ovo pitanje gospođe Taler. Riječ je o litijsko-ionskim baterijama za električna vozila. E, jedno od, jedan od najvećih izazova koje moramo prevladati jest pitanje odlaganja baterija nakon što im istekne životni vijek, odnosno kada dođu do 80% kapaciteta, moraju se zamijeniti, tako kažu stručnjaci i da kako treba ih reciklirati. No, isto tako čujem od stručnjaka da prije faze recikliranja postoji još jedna faza kada se te baterije mogu koristiti za skladištenje jer bit će problema budemo li htjeli produžiti korištenje e, obnovljivih e, izvora energije, odnosno želimo li proširiti uporabu. E, primjerice kod energije koja dolazi iz vjetra postavlja se pitanje E, vršne potražnje za električnom energijom. Isto tako što se tiče solarne energije, dakle postoje neka vršna razdoblja i kod solarne i kod energije iz vjetra i e, u tom trenutku treba, trebamo biti u mogućnosti tu električnu energiju koja je proizvedena skladištiti. Što mislite, mogu li se te baterije koristiti za skladištenje energije, budući da su one skupe, u njima se koriste skupi materijali i teško ih je reciklirati, tako da ne znam može li se to iskoristiti. Uh, first of all, thank you very much for the, uh, the positive feedback uh, uh, to what we are doing. Prvo, hvala na uh, pozitivnim komentarima vezano uz naš rad u zajedničkom istraživačkom centru. Želim e, prije svega reći da se mi bavimo isključivo istraživanjima, drugim riječima mi ne predlažemo nikakve mjere, ne izdajemo preporuke, mi podržavamo mjere koje izrađuju naši kolege koji se bave kreiranjem politika, dakle iz općih uprava. Tako da ne bih tu htjela zakoračiti u tuđi teritorij mi u istraživačkom centru moramo i dalje biti neutralni što se tiče formuliranja politika i to želimo zato što želimo biti vjerodostojni. Dakle, kada govorite o preporukama pojedinih mjera ili politika, nisam baš spremna dati odgovor, premda možda i imam formulirano mišljenje o toj temi. Krenut ću od proračunskih sredstava Danas je dan D. Nadam se doista da će odluka biti mudra. Kao prvo, nadam se da će biti postignut dogovor i što će svima pokazati da je Europska unija u stanju donositi odluke i nadam se da će sredstva biti na jednoj e, odgovarajućoj razini. Ne mogu sada komentirati, no vrlo je važno da šefovi država i vlada donesu tu važnu odluku o proračunu Europske unije. Spomenuli ste obzor Europa. E, nažalost, niti to nije u našem portfelju. To je u portfelju kolega koji se bavi, bave istraživanjima i inovacijama. E, dakle, u našim tematskim cjelinama imamo jednu upravu koja je zadužena za energetiku, klimu i promet ali to ne znači da to ne spada u industriju i produktivni dio gospodarstva. Rekla bih da je vrlo važno da sada vidimo e, kako će izgledati komunikacija Europske komisije industrijskoj strategiji koja će biti objavljena 10. ožujka. A što se tiče ovog baš proizvodnje, to će biti e, predstavljeno tu. E, to ne znači nužno da ako spada u ovu cilinu e, gdje su obuhvaćene klimatske promjene, to ne znači da promet e, nije uzet u obzir kao sektor koji ima svoj proizvodni potencijal. No, svi ovi napori koji se tiču dekarbonizacije i činjenica da do 2050. godine želimo imati kontinent e, koji će biti e, dakle neutralan u pogledu emisije je toliko, toliko zahtjevno da e, se možda više zapravo na neki način posvećujemo toj tematskoj cjelini. Da, neutralni u smislu mobilnosti, dobro. Ali u svakom slučaju dodana vrijednost prometa je jasna. To je doista jedna, jedna važna gospodarska grana e, koja povezuje pojedine dijelove u gospodarstvu. Što se tiče alternativnih goriva, daću riječ našem stručnjaku, jer mislim da je dobro da čujete stručni odgovor. Mi mnogo radimo na problematici korištenja vodika. Samo da odgovorim na pitanje vezano uz vodik. E, temeljem obzora 2020. E, bio je, bilo jedno zajedničko, e, zajednički pothvat, zajednički poslovni pothvat koji se bavio vodikom i za vrijeme tih pet godina gdje se obuhvaća zapravo istraživanja i poslovni sektor gdje se razvija tehnologija koja je potrebna za tu primjenu. Dakle, tu smo primijetili da se doista smanjila uporaba vodika. Zbog pitanja konkurentnosti s drugim izvorima energije u prometu. Sada već postoje, e, dakle, autobusni vozni parkovi e, koji se koriste samo vodikom, tako da smo doista e, ostvarili postignuća prema naprijed u smislu veće konkurentnosti i smanjenja troškova. Dakle, što će biti s tim, e, s tom zajedničkom tvrtkom? Dakle, tu ćemo mi u svakom slučaju osigurati brojna istraživanja. Nadalje, vezano uz elektrifikaciju, i konkretno. Je li moguće za kamione, dakle postoje li neke alternative, što je s infrastrukturom, to ću sve prepustiti kolegi. Zatim što se tiče automatizacije četvrte generacije, a što se tiče gradova, doista molim vas da pročitate naše izvješće o budućim gradovima, jer tu se govori i o prometu, o gradskom prometu i mobilnosti, zatim kako koristiti javne prostore u gradovima, tu se odgovara i na pitanje kako koristiti javne površine, kako koristiti javne ceste i tako dalje. I u našem istraživanju ćete vidjeti da se na mobilnost gleda kao na uslugu. Dakle, tu se zapravo ne radi o tome da su automobili ili vozila u središtu, e, nego postoje e, dakle različiti modaliteti kod pružanja usluge mobilnosti. Mi mislimo da je to dobar pristup. Na taj način se mobilnost ne dovodi nužno u vezu s infrastrukturom, niti s vozilima, nego se koncentriramo upravo na to kako pružiti samu uslugu mobilnosti. Mislimo da je to doista optimalan pristup kada je riječ o mobilnosti. Zatim, što se tiče seoskih područja, e, ako se sjetite jednog mog slajda gdje se govori o tome da se u prosjeku provodi 40 sati u e, prometnom zastoju u Europskoj uniji, vidjet ćete i još jednu krivulju koja pokazuje e, koliko to iznosi u e, područjima izvan gradova, izvan urbanih područja, dakle analizirali smo to prometno zagušenje. Imamo i neke studije koje se ne odnose samo na urbane E, dijelove nego i na promet izvan gradova. E, mislim da bi bilo vrlo zanimljivo čuti s vaše strane e, gdje postoje praznine u vašim spoznajama ili informacijama i što bi trebalo zapravo, kako mi to možemo popuniti ili možda to možemo učiniti u suradnji s nekim drugim istraživačkim centrima. Možda je za nas to najvažnije da znamo dakle u kojem dijelu vam nedostaje informacije da možemo podržati relevantne prijedloge mjera i politika. Dakle, mi ne možemo predlagati politike, ali možemo vam pružiti informacije, tako da nam slobodno recite gdje postoje praznine. Zatim, što se tiče pravedne tranzicije, e, istina je, mi radimo na raznim područjima. Jedan od pilot projekata koje smo pokrenuli odnosio se na područja e, u tranziciji gdje se koristi ugljen, to je relevantno za industriju i općenito za socijalnu dimenziju tih e, ekonomija u tranziciji. Mi smo izradili to izvješće, to je da kako samo jedan primjer, možete vidjeti što smo e, na tome postigli. Zatim mi ćemo e, također surađivati sa glavnom upravom Riđe, oni će imati ovih 7,5 milijuna i oni će dakle biti tu glavni nositelj. Što se tiče baterija i dakle drugog e, životnog ciklusa baterija, Mislim da je evidentno da treba vidjeti e, koja bi bila moguća druga uporaba baterija, posebno s obzirom na sirovine koje se koriste za e, te baterije. Trenutno znamo da se, to, da se oni mogu prenamijeniti za skladištenje, evo, kao što smo čuli. U kojoj mjeri se baterije mogu, e, baterije automobila mogu koristiti kod kuće za skladištenje i zatim korištenje za vrijeme vršnih e, razdoblja, to jest jedna mogućnost. Mi smo počeli raditi na tome, dakle da se puni noću, a onda koristi danju, primjerice ako se ne e, koristi, kad se ne koristi automobil. Za nas je važno da se na pametan način koriste svi modaliteti za skladištenje. Dakle, u automobilu se Dakle, ako se zamijene konvencionalna vozila e, u većim razmjerima, to će doista biti jedan ogromni kapacitet za skladištenje energije i to se treba iskoristiti na pametan način. Mi imamo istraživanja i u tom dijelu i tu postoji niz mogućnosti, no da ću sada riječ kolegi da odgovori na neko od vaših pitanja. Um, I will try to give, um, Dati ću odgovore na pitanja vezano uz alternativne goriva i hidrogen i certifikaciju. Možemo reći da se radi o složenim područjima prometa. U istinu imamo mišljenje vezano uz to mi smo znanstvenici prije svega i odgovorio bi kao znanstvenik na to. Vjerojatno znate da nemamo opcije koje rješavaju sve naše probleme. Imamo e, različite opcije za rješavanje različitih problema. Imamo nositelje energija koje možemo e, koristiti na najbolji način u prometu. A kad govorimo o ovom cilju prometa neutralno e, ugljično neutralnog do 2050. godine imamo početak e, rasprava sa DJ Klimom vezano uz reviziju e, ciljeva u području transporta. Vidjet ćemo u okviru televizije koje su opcije na tržištu i na koji način to možemo koristiti u prometnom sektoru. Imali smo pitanje elektrifikacije e, kamiona, postoji mogućnost za to, no on kraj određenih testova u nekim državama članicama ne, vidimo na koji način bi se to moglo proširiti, posebno što se tiče troškova infrastrukture. Nije ni u kojem slučaju moguće da možemo sad tu zamisliti visoko elektrificirane autoceste u Europi. To su veliki troškovi. A kad govorimo o ovim e, teškim komercijalnim vozilima, kamionima, imamo korištenje e, znači e, alternativnih goriva, LPG, biogoriva i tako dalje. To vrijedi i za unutarnje plovne putove. Imamo također i neka goriva na vodik koja u ovom trenutku nisu e, opcija koja je u prvom planu budući da ni u kojem slučaju ne možemo time zamijeniti tekuća goriva. Mnoge mm, inovacije i dodatni koncepti su potrebni kako bi to onda mogli i široko početi primjenjivati na tržištu. Nadamo se da ćemo osmisliti prikladne solucije za to kad govorimo o gorivu na čelije vodika. Imamo moguće korištenje na području lakih i teških e, teretnih komercijalnih vozila. I u tom smislu mm, koristite e, znači u e, kamionima dvije čelije a ne sad jedna velika, nego koristite dvije čelije koje onda recimo jednu koristite kod lakih komercijalnih vozila. I u tom smislu čini nam se da je to učinkovita solucija. Mislim da sam ovdje pokrio sve aspekte. Ako nisam, molim vas da postavite e, ponovno pitanja. Hvala u istinu na ovim objašnjenjima i detaljima. Zatražit ćemo objašnjenja, ali ne danas. Hvala vam na objašnjenjima. Zahvaljujem s e, našim zastupnicima, suradnicima i prevoditeljima. I isto tako vam mogu reći da 16. i 17. ožujka ćemo se vidjeti ponovno na sastanku ovog našeg odbora TRAN. A do tada... E, ja ću zaključiti sastanak. Želim dobar povratak kućama, onima koji se vraćaju danas i sutra. Hvala, želim vam ugodan vikend.